predsjednikom vijeća potpisati pet zakonodavnih pravnih akata koji su usvojeni u redovnom zakonodavnom postupku, a naslovi tih akata bit će objavljeni u zastupnik u zapisniku ovog zasjedanja. A sada